članicama, dakle kako se ovu direktivu o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi primjenjuje 40% stanovništva Europske unice živi u prekograničnim graničnim područjima. Jedna studija Eurobarometra pokazala da manje od 20% europskih građana su upoznati s tim pravom odbor za za mišljenje u imko u smo podržali potrebu da se informira građane o tome doista je važno da poznaju svoja prava kao i da imaju da postoji odgovarajuće financiranje i da ga se održava u cjelokupnom zdravstvenom paketu predsjedateljica moli govornicu da uspori jer govori prebrzo za kraj Rekla bih da je vrlo važno da se europski zdravstveni okvir provede, zdravstvena skrb je važna, ali tako su jednako važni i nacionalni uredi za građane, pacijente, mobilnost preko granica trebala bi biti stvarnost, a ne samo teorija. Povjereniče, podržavamo ovo izvješće i nadam se da će doći do poboljšanja u svim državama članicama uzimajući obzir da je zdravlje ljudi od primarne važnosti. Hvala povjereniče. Andriju Kajtis, imate riječ. Thank you. Hvala gospođo predsjedateljice, poštovani zastupnici. Zahvaljujem izvjestitelju Ivi Beletu na vrlo važnom izvješću o provedbi prekogranične zdravstvene skrbi i direktivom koje se time bave. Vi znate da sam ja liječnik, to je nešto što je meni doista blisko i svake godine milijuni europljena putuju preko granica sigurni u to da će moći pristupiti zdravstvenoj skrbi ukoliko to bude potrebno. Istodobno drugi građani planiraju različita liječenja u drugim državama članicama. Zbog čega? Zbog toga što Europska unija garantira pravo na pristup zdravstvenoj skrbi preko granice i pravo na povrat sredstava u njihovim nacionalnim zemljama. Dakle, sa sigurnošću možemo reći da je prekogranična zdravstvena skrb pitanje od velike važnosti za europske građane. U tom kontekstu pozdravljam nacrt izvješća parlamenta i predlog za rezoluciju o provedbi direktive o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Naglasio bih da se s vama u potpunosti slažemo da je nužno djelovati kako bi se poboljšala provedba ove direktive. Vaš nacrt izvješća zapravo je uvelike u skladu sa zaključcima vlastitog izvješća komisije o provedbi direktive. Isto smo objavili u prošlom rujnu, kao što i sami znate. A Sada bih za par trenutaka dotaknuo se onoga što radimo u smjeru poboljšanja provedbe. Komisija razmotrila transponiranje direktive u nacionalno zakonodavstvo i poduzela aktivnosti sa ukupno 26 postupaka zbog kršenja zakonodavstva Europska unije zbog kasnog ili nepotpunog transponiranja zakonodavstva. Prva faza je završila, svi prekršaji su zatvoreni koji se tiču tog dijela posla. Komisija je prešla na jednu dubinsku studiju sukladnosti i pomno razmatra mjere koje se provode u svakoj pojedinoj državi članici. Ovaj pristup daje rezultate, mnoge države članice već su promijenile svoje zakonodavstvo na dobrobit pacijenata, ali uvjeravam vas da će komisija nastaviti sa svojim intenzivnim dijalogom s državama članicama kako bi postigla najbolju moguću transpoziciju ove direktive. Poštovani zastupnici, prostora, e, manevarskog prostora za transponiranje ne mnogo. Nažalost, pojavili su se dokazi o diskriminaciji europskih državljana koji traže liječenje u drugoj zemlji članici. A pacijenti se često suočavaju sa vrlo, vrlo složenim administrativnim postupcima prije nekog planiranog liječenja u inozemstvu mi djelujemo kako bismo priveli kraju bilo kakve neopravdane prakse. 23. siječnja započeli smo sa postupcima o kršenju zakonodavstva protiv dvije države članice što se tiče nacionalnih pravila o e, naknadama i povratu troškova. Nadalje podržavam sredotočenje nacionalnih planova na te programe povrat sredstava. Raspravljat ćemo sa državama članicama kako pojednostaviti te postupke za pacijente u skladu sa direktivom. Također ćemo nastaviti sa podizanjem razine informiranosti po pitanju prava državljana i građana Europske unije i slažemo se s preporukom odbora da države članice omoguće dostatna sredstva za svoje nacionalne kontaktne točke. Uvjeravam vas tu da će komisija nastaviti podržavati nacionalne kontaktne točke i Također ćemo objaviti u bliže budućnosti jedan komplet alata koji se bavi time. Naš je cilj da kako poboljšati učinkovitost kontaktnih točaka kako bi informacije koje su pružale dale praktične koristi pacijentima. Direktiva naravno potiče i prekograničnu zdravstvenu suradnju dakle osobito u tim graničnim regijama, a u tom kontekstu komisija pruža podršku kroz europsku mrežu za regionalne i lokalna tijela zdravstvene skrbi kroz svoju politiku zdravstva. Naglasio bih ovdje dvije važne točke iz vašeg izvješća. Prije svega, uspostava 24 europske referentne mreže koje su znatno poboljšanje u polju suradnje, zdravstvene skrbi što se tiče rijetkih bolesti, ali te mreže se suočavaju s nekim izazovima, uključujući i njihovu integraciju u nacionalne sisteme zdravstvene skrbi. Tako da zahvaljujem na vašem pozivu da države članice pruže podršku pružateljima zdravstvene skrbi koje su članice ove mreže. Nadalje, što se tiče digitalnih rješenja, komisija je prošle godine usvojila preporuku o europskom elektroničkoj formatu za razmjenu e, elektroničkih zdravstvenih podataka kako bi ljudi sigurno mogli pristupiti u drugim zemljama svojim podacima zdravstvenim. Finska i Estonija su nedavno započele sa razmjenom čak i ljekova, odnosno recepata za lijekove u tom kontekstu. To će poboljšati pristupnost uslugama za pacijente. Ovaj nacrt izvješća znatan je doprinos prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Radujem se vašem konačnom izvješću i uvjeravam vas da će komisija pomno razmotriti vaše preporuke. Dakle, ova postojeća konvergencija na tu temu znači da ćemo zajednički moći nastaviti raditi i ta suradnja će biti nešto što će biti na korist svim građanima i zdravstvenim sistemima diljem Europske unije. Hvala. Sada ćemo dati riječ klubovima zastupnika počev od e, e, Europske pučke stranke. Zahvalio bih izvjestitelju zbog toga što će građani moći profitirati od povrata troškova na temelju ovog sistema podložno određenim uvjetima što je vrlo praktično i važno ostvarenje na korist pacijenata. Ja sam predložio određene amandmane, podržao sam ovo izvješće i kao zastupnik, prije nego što sam postao zastupnik 2010. 11. radio sam u Rumunjskoj na provedbi ove direktive, a sada postoji administrativne mjere e, zapravo koje pokušavaju blokirati prekograničnu zdravstvenu skrb, primjerice prethodno odobrenje ili pitanja problematike povrata sredstava ili druge stvari u tom smjeru i velik broj pacijenata uopće niti ne poznaje svoja prava. Ali to je jedno temeljno pravo što se tiče okvira temeljnih prava Europske unije. Komisija se mora pobrinuti da države članice na odgovarajući način provedu ovu direktivu. Sada gospodin Velken u ime socijalista i demokrata predsjednice prvo se želim zahvaliti gospodinu izvjestitelju gospodinu beletu na odličnoj suradnji cilj ovog dosjea je nešto oko čega se svi relativno slažemo dakle dobrobit europskih pacijenata je u prvome planu i mi želimo da naši građani uživaju u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, no provedba direktive još uvijek ne funkcionira na odgovarajući način. A zakonodavstvom smo htjeli u stvari postići da pacijenti i pacijentice imaju pristupa e, kvalitetnoj prekograničnoj zdravstvenoj skrbi i da se troškovi liječenja na kraju onda i e, povrate. No Um, kako ćemo objasniti građanima da prilikom direktive 26 eh, od 28 država članica je bilo tako sporo da je Europska komisija morala pokrenuti postupak zbog kršenja prava. Prema Eurobarometru iz eh, svibnja 2015. preko 20% građana EU nije uopće znalo da postoji ta mogućnost da eh, koriste prekograničnu zdravstvenu skrb. Dvije godine nakon stupanja na snagu ove direktive, dakle skoro nitko nije bio upoznan sa svojim pravima, ali ta prava e, predstavljaju preduvjet da bi se e, ta mogućnost i koristila. Dakle, potrebno je informirati građane i trenutačna razira informiranosti uopće nije zadovoljavajuća. A tu prije svega nacionalna kontaktna tijela imaju vrlo važnu ulogu i ona moraju u potpunosti biti shvatljiva svima, dakle informacije koje pružaju. Potrebno je pokrenuti informacijsku kampanju i to je od odlučujuće važnosti za građane i građanke. Točne informacije su preduvjet kako bi se mogla koristiti prava i stoga ovome izvješću upravo to i zahtjevamo. Dakle, u smislu zaštite potrošača potrebna nam je veća transparentnost kada je riječ o pružanju usluga. Moramo točno navesti koje su usluge dostupne u ovome području, a na to je ukazao i izvjestitelj e, da je potrebno još e, poboljšati izvještavanje. Dopustite da kažem još samo jednu stvar. E, za moj klub, mome klubu je važno da tu govorimo i o cijepljenju, dakle da se u područje primjene uključi i cijepljenje, jer je sve više bolesti koje se vraćaju zbog neprocijepljenosti. To je nešto što više ne smijemo tolerirati i zato bismo trebali to još nadopunite ovome izvješću. Puno hvala. Merci. Hvala. Lijepa gospođa Krupa u ime Cera na minutu i 30. Hvala lijepa. Mogla bi biti izvrsna prilika za one građane, za one pacijente koji imaju velike probleme da nađu adekvatnu skrb u vlastitoj zemlji. Međutim, država članice su ipak one koje su nadležne za zdravstvenu skrb. Ali ljudi koji žive u pograničnim područjima e, starih e, država članica e, to koriste. Neki ljudi iz tih zemalja odlaze u zemlje e, sa nižim životnim standardom kako bi iskoristili jeftiniju zdravstvenu zaštitu. Mnogi građani ipak nemaju pristupa skupljoj zdravstvenoj zaštiti. Važno je naravno da budemo svjesni situacije i moramo imati kontaktne točke. Ipak ono što zaista želimo pomoći jest e, pomoć pacijentima koje imaju e, rijetke bolesti. Naime, broj tih e, pacijenata relativno je malen, a treba im se dati adekvatna zdravstvena zaštita. Moramo imati zdravstvenu skrb prilagođenu tim bolestima. Moramo također nešto učiniti za nove lijekove jer su sadašnje cijene prevelike. E, ali isto tako bilo bi korisno da cijepljenje ostane u nadležnosti država članica. Hvala. Hvala sada gospodin Selimović na minutu i 30 u ime kluba zastupnika ALDE. Hvala lijepa i hvala e, izvjestitelju i izvjestiteljima u Sijeni koji su uvrsno radili na ovoj temi. Prekogranična zdravstvena skrb u EU postoji sve veća realnost zbog tog e, slobode kretanja građana, što je dobro, ali zato imamo obvezu da situaciju poboljšamo ako ne funkcionira dobro. A ono što moramo jako poboljšati je transparentnost funkcioniranja zdravstvene skrbi. Ako ne znam hoće li mi se novac vratiti, niti na kakvu zdravstvenu skrb imam pravo, nikad se neću usuditi otići u bolnicu u nekoj drugoj zemlji. Transparentan e, mehanizam treba biti, e, također trebamo i poboljšati e, sustav transparentnosti i sustav informiranja. Jer ljudi nikada neće otići u neku drugu zemlju, ne budu li znali da je situacija u toj zemlji dobra. Treba također E, odgovoriti onima koji smatraju da je globalizacija na tom planu pred nama. E, moramo dobro poznavati situaciju. Sada gospođa Konečna u ime kluba zastupnika GUE na minutu i 30. Puno hvala gospođo predsjedavajuća, uvaženi kolege, povjereniče. Dopustite da se zahvalim kolegi Beletu na odličnom izvješću. Određenim skupinama pacijenata je ova prekogranična zdravstvena skrb najbolja i stoga je to itekako potrebno, dakle potrebno je informirati građane, dijeliti resurse, prije svega kada govorimo o posebnim rijetkim bolestima kada se one ne mogu riješiti na državnoj razini, već je potrebno koristiti resurse unutar cjelokupne EU. Moramo uložiti veće napore u međusobno priznavanje kako bi se uklonile administrativne prepreke i kako bi se e, smanjile prepreke u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi. Isto tako je vrlo važno da e, koristimo zdravstvenu, europsku zdravstvenu iskaznicu. Sviđa mi se što se ovdje apelira i na procijepljenost, odnosno na povećanje procijepljenosti, prije svega u ovo vrijeme kada određene regije, da vidimo da se tamo pojavljuju rijetke bolesti koje su već odavno iskorjenjene. I na koncu moramo se pozabaviti i negativnim posljedicama tu mislim na takozvane e, paralelni e, izvoz e, reizvoz lijekova i trebamo stati na kraj takvim praksama. Puno hvala. Hvala. A sada gospođa Mecu ime zelenih, izvolite. Hvala lijepa. Hvala gospodine Belet na izvrsnom poslu. Samo 17% evropljana i evropljanki upoznati su s pravima po pitanju prekogranične zdravstvene skrbi. Želimo biti ozbiljni po pitanju provedbe prekogranične zdravstvene skrbi. Moramo apsolutno konsolidirati nacionalne kontaktne točke. Raditi zajedno i surađivati prekogranično čini nas jačim, primjerice kada se radi o istraživanju ili liječenju rijetkih bolesti. Iz tog razloga pokušavamo ojačati europske referentne centre i pokušavamo stvoriti e, kontaktne točke za 30 milijuna evropljana koji su oboljeli od rijetkih bolesti i moramo davati informacije o svim vrstama zdravstvene skrbi koje se nude i njihovim cijenama. To je točno, ali ono što je vrlo važno je da je pacijent taj koji treba biti u središtu svega i mora biti dobro informiran o tome kako može iskoristiti takvu zdravstvenu skrb. U Europskoj uniji i beskusnici i oni koji nemaju isprava imaju pravo na zdravstvenu zaštitu koja će biti kvalitetna. Hvala vam sada gospođa Milan u ime kluba zastupnika NF. Hvala prekogranična mobilnost drugim riječima da europski građani koji imaju e, zakonske izdane isprave mogu ići u drugu zemlju i to e, je moguće da se tako što vrši što je najbolje. Dakle, ta sloboda kretanja kad vrlo e, je važna kad god se ne radi o situacijama gdje se nešto nameće zbog nezaposlenosti ili loših ekonomskih situacije. I e, treba dakle imati sustav koji će davati jednako kvalitetnu zdravstvenu skrb u cijeloj Europi. Već 200 godina u Europi je znanstvena skrb dobra, ali to nikako ne smije biti razlog e, za prikrivenu imigraciju i e, treba dakle sve učiniti e, da se to izbjegne. Iz tog razloga ćemo vrlo dobro i budno paziti kako bi se ova direktiva primjenjivala na način koji je dobar, a izbjegli problemi. Hvala, gospodin Peterli. Puno hvala kolegi Beletu na ovom izvješću. Radi se o odličnom dokumentu koji naše građane s kojim treba upoznati naše građane. E, što se tiče usvajanja direktive, potrebno je uključiti i sud koji je odredio da pacijenti imaju pravo na prekograničnu zdravstvenu skrb i također imaju pravo na refundaciju troškova. Mnogi pacijenti nemaju pristupa skrbi koja bi im bila potrebna, također imaju poteškoća kada je riječ o njihovom zdravstvenom osiguranju, ali im ne žele povratiti sredstva za e, tretman u inozemstvu. No to nisu jedini problemi, dakle e, nije nam potrebna prvo nova direktiva, nego nam je prvo potrebna provedba direktive prekogranična zdravstvena skrb će samo onda biti moguća. Hvala. Gospođa na minutu i pol. Hvala lijepa. Jedno od glavnih dobrobiti Ujedinjene Europske unije jest pravo e, pristupu zdravstvenoj skrbi u bilo kojoj državi članici. A to pravo da vam se nadoknadne troškovi za zdravstvene usluge van vaše države članice. To pravo postaje sada još i važnije zato što živimo u situaciji brzog razvoja. Puno toga ide jako brzo i dakle trebamo omogućiti da svakome jednak pristup svim zdravstvenim sustavima za sve građane bez obzira gdje se nalazili. Međutim, kako bi se u tome uspjelo, moramo imati odgovarajuće okvire. Moramo olakšati suradnju, povećati suradnju u različitim područjima koje su međusobno povezana e, medicinskom i zdravstvenom skrbi. Dopustite mi da spomenem ovdje e-zdravlje kao i liječenje rijetkih bolesti. Međutim, ovo nije pitanje jedne ili druge države članice. Ovo se pitanje ostoje na e, sve države članice. To su prekogranična pitanja i tu Evropska unija daje dodanu vrijednost. A ovdje se radi o tome da vidimo koliko je zapravo građana svjesno svojih prava i još e, važnije da im se zaiste povrati trošak kada se liječe u drugoj državi članici. Mora se obavijestiti e, sve građane o njihovim pravima i one moraju biti sigurni da će moći imati jedan dobar e, proces. Gospodin Marijas. Prekogranična zdravstvena skrb je osnovno pravo, temeljno pravo građana Europske unije. Postoji mogućnost da se pacijenti upute u drugu državu članicu i tamo se podvrgnu liječenju, primjerice ako ako ne mogu kod kuće dobiti odgovarajući tretman. To je naravno jako dobra mogućnost, no tu se onda postavlja veliko pitanje povratka povrata troškova kada se pacijenti ponovno vrate kući. To se prije svega odnosi i na siromašnije države članice i mislim da bi ovdje trebalo prilagoditi direktivu. Gospodin Andrukaitis ima još jedno pitanje vezano uz epidemiju gripe. Mi imamo više nego 39 devet mrtvih, a grčka vlada se je stupila u kontakt sa nadležnim tijelima Europske komisije i e, tu smo priupitali kako, tu smo razlagali kakva je situacija sa e, cjepivima protiv e, gripe. Mislim to je vrlo važno za naše građane u Grčkoj. rajat ylittävät terveydenhuoltopalvelut ovat tulevaisuudessa yhä tärkeämpiä. Hvala. Prekogranična zdravstvena skrb postaje sve važnija i u interesu e, dobrobiti pacijenata, ali i u smislu učinkovitijeg korištenja resursa potrebno nam je bolje razumijevanje prije svega prema onim pacijentima koji imaju manje resursa. Upravo ti pacijenti nas trebaju. Potrebna nam je fleksibilnost kako bi se cijela situacija povoljnije razvijala. Stoga se želim zahvaliti izvjestitelju i komisiji. Vrlo je sramotno da tako velik broj država članica se ne drži direktivno direktive te svojim građanima ne omogućava da koriste ove usluge. Moramo izvršiti pritisak u interesu dobrobiti naših građana kako bi ovdje izbjegli politiziranje i kako bi naši građani imali bolji pristup funkcionirajućem zdravstvenom sustavu. A sada gospođa Kapezon Ruiz na dvije minute. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kada govorimo o prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, tada se prije svega radi o načelnim principima Europske unije. Naime, zdravlje je temeljno pravo građana, temeljna vrijednost, no vidimo da su nadležnosti podijeljene kada govorimo o zdravstvu i da je to vrlo vruće pitanje. Dakle, ova direktiva je vrlo ambiciozna, ambiciozna i zato što je provedba vrlo različita unutar Europske unije, od države članice do države članice, a za uspješnu provedbu potrebna nam je konsenzus oko toga da e, javno zdravstvo ostaje u rukama država članica, ali isto tako da je potrebno e, za jačanje zajedničke svijesti unutar Europske unije. Dakle, mi moramo krenuti u provedbu ove direktive korak po korak. Govornica se moli da sporije govori. Dakle, naš cilj je provedba direktive korak po korak preko granična zdravstvena skrb temelji se na povelji o temeljnim pravima. Moramo spriječiti diskriminaciju i moramo primjenjivati načelo univerzalnosti kako bi svi građani i građanke Europske unije mogli koristiti sustav zdravstvene skrbi. Zatim međusobno priznavanje recepata i na koncu potrebno je imati na umu i središnji cilj ove direktive, a to je digitalna zdravstvena skrb, to je već Europska komisija spomenula. Dakle, države članice treba imati mogućnost provoditi i takve digitalne mjere, no samo nacionalno zakonodavstvo može učinkovito štititi podatke svojih građana. Dakle, i nacionalna tijela u državama članicama je potrebno u jačoj mjeri uključiti. Hvala gospodin na jednu minutu. Dragi predsjedniče, dragi kolege, provedbeno izvješće pokazuje da se uvelike napredovalo sa prekograničnom zdravstvenom skrbi. Mislim da mi u Europi možemo kontrolirati e, zakonitost ovoga, a e, kad se radi o rijetkim bolestima, prekogranična zdravstvena skrb je zaista dobra i treba je promicati tu ne treba biti pretirane birokracije. Stoga je vitalno obavijestiti građane o prava na prekograničnu zdravstvenu skrb sukladno toj direktivi. Komisija mora započeti s informacijskom kampanjom kako bi obavijestila građane o nacionalnim kontaktnim točkama ti se kontaktne točke također moraju poboljšati i moraju davati relevantnije informacije. Komisija mora stvoriti model za nacionalne kontaktne točke za vrstu informacije koje su najkorisnije za naše građane koje e, žele e, iskoristiti mogućnosti prekogranične zdravstvene skrbi. Hvala lijepa. Hvala sada gospodin Lize na minutu i pol. Puno hvala, gospođo predsjedavajuća, povjereniče, uvaženi kolege. Ako netko slavi rođendan ili ako eh, je nova godina, što ćemo zaželjeti svojim kolegama? Prije svega zdravlje ćemo im zaželjeti. Dakle, stoga bi zdravlje trebalo biti više u središtu pozornosti politike i politike Europske unije, ukoliko smo nadležni, no u mnogim područjima jesmo nadležni, nekima nismo. Za EPP to je središnja tema od središnje važnosti. Nedavno smo na poticaj našeg predsjednika Manfreda Webera izdali dokument e, vezano uz borbu protiv karcinoma. To ima i osobnih razloga e, zašto nam je to toliko važno i u tom dokumentu stoji da želimo učiniti sve što je u našoj moći kako bismo za 20 godina imali situaciju da u Europi nitko više ne mora u umreti zbog karcinoma. Tu se želim zahvaliti Europskoj komisiji primjerice što je u okviru obzora 2020. također eh, uvrstila među ciljeve i borbu protiv karcinoma, ali mi želimo eh, bolju provedbu ove direktive i stoga se želim zahvaliti izvjestitelju gospodinu Beletu koji je izradio ovo izvješće i nadam se da ćemo na plenarnom zasjedanju glasati za ovo izvješće, da ćemo dobiti veliku većinu, veliku podršku. Dakle, države članice moraju prestati kratkoročno razmišljati samo o novcima, već trebaju staviti u središte pozornosti ove direktive njezine provedbe pacijenta. Dakle, to je pravi signal e, da se države članice trebaju više boriti za prava pacijenata. Hvala, sada prelazimo na slobodno javljanje za riječ. Gospodin Farija za početak. Hvala lijepa. Zahvaljujem i Beletu na radu koji je ostvario. Evropa. je sačinjena od solidarnosti i suradnje, a zdravlje kao i načelo subsidijarnosti pokazuju veliku heterogenost. Iz tog razloga ciljevi e, nisu ipak uvijek uspostavljeni i mnogi profesionalci ne poznaju svoja prava, e, baš kao niti mnogi profesionalci nisu s njima upoznati, što predstavlja puno prepreka. E, međutim, ova direktiva ima dobre Hvala za ovu funkcionalnu direktivu i kako bi ona zaista zaživjela i dobro se provodila, mi se moramo angažirati. To je vrlo važno za sve pacijente. Mnogi e, pate od rijetkih bolesti. E, postoji ostvariti i europsku referentnu mrežu e, s kojom će svi biti upoznati. Htio bih također nešto reći o elektroničkom zdravlju. To je vrlo važno kako bismo E, dosegli do onih koje, do kojih je najteže e, doseći. <clears throat> Spomenuo bih također i program e, cijepljenja što je vrlo značajno. Hvala gospodin Hetman ima riječ. Hvala lijepa. Pozdravljam činjenicu da se u Europskom parlamentu govori o provedbi prekogranične direktive o zdravstvenoj skrbi. Slažem se apsolutno s izvjestiteljem. Nažalost, međutim, prošlo je osam godina od kako smo direktivu usvojili, a stanovnici ni dan danas ne znaju da mogu otići u drugu državu članicu i dobiti povrat novca Europske institucije moraju surađivati s državama članicama. Kampanje informacija o nacionalnim kontaktnim točkama vrlo su važne zato što one predstavljaju izvor većine informacija. E, međutim, u izvješću također se govori o mnogim zakonodavnim i administrativnim preprekama. Njih se trebamo riješiti jer su one zapravo tu zbog e, lošeg preuzimanja direktive indirektni tako, i također donijeti ove informacije treba e, i povrat novca treba učiniti što je prije moguće. Hvala. Danas govorimo o značajnoj temi vezanoj za prekograničnu skrb. Hvala kolege Lambožva i Veleta za izvrstan prijedlog teksta. I mislim da je to zaista izuzetno jer velik broj građana ne poznaju svoja prava što pokazuje Eurobarovet. 2015. godine vrlo velik broj europskih stanovnika nije bio upoznat svojim pravima. Moramo dakle sve učiniti kako bismo građane upoznali s njihovim pravima. Cilj je naravno da imamo najbolje e, moguću zdravstvenu skrb, jer kad je čovjek bolestan, zanima ga samo jedno, a to je da ozdravi. Trebamo to omogućiti građanima, mislim da smo svi toga svjesni. Znamo također da je e, previše birokracije i sada ću reći samo jednu stvar koristite sve ove prepreke, trebamo imati jedno kontaktno mjesto za sve građane. Zaista je ključno davati dobre informacije koje će biti učinkovite. Hvala sada kolega Epitideos. Zahvaljujem predsjedatelju. Nema nikakve sumnje da je zdravlje naš najvažniji resurs i moramo ga štititi što je bolje moguće. Prekogranična zdravstvena skrb omogućava velikom broju ljudi da zdravstvene usluge e, ostvaruju ne samo u svojim e, državama nego i u drugim državama članicama Europske unije, osobito u susjednim državama, ali potrebno je osigurati e, mobilnost pa pacijenata što možemo učiniti time što ćemo ukinuti brojne birokratske prepreke, što ćemo vratiti utrošena sredstva za zdravstvene usluge, a istodobno riješiti pitanja kao što su e, prijevare, no, e, u slučajevima poput Grčke suočeni smo s brojnim problemima upravo zbog država s kojima Grčka, e, koje su Grčkoj susjedne e, države. Hvala gospođo predsjedateljice. Da, Imamo mnoge koji iz Belgije dolaze u Njemačku na liječenje, odnosno bilo je tako, danas više nije. Sada postoji određeni sporazum, no prethodno su belgijski građane mogli bez problema odlaziti liječniku u Njemačku, međutim to je ukinuto. Ehm, ono što možemo reći jeste da pacijentu je da ehm, apsolutno svejedno koje formalnosti se još moraju e, tu napraviti nakon posjeta. Ono što liječnik želi, želi posjetiti liječnika koji mu može pomoći po mogućnosti na, e, na njegovom jeziku. Ono o čemu ovdje trebamo razgovarati jest ono što je moguće. Dakle, ehm, ovo što smo mi imali su odličan primjer onoga što se može napraviti. Stoga molim na Europsku komisiju da se takvo što potiče te da se na to zemlje i obveže. Jer ono što pacijenti žele, žele ozdraviti, a to se može postići samo kroz ovakve primjere. Hvala. Gospodin Kelly, izvolite. Kažu da je zdravlje bogatstvo i to je potpuno točno jer nikakvo bogatstvo na svijetu nije vam važno ako nemate zdravlje. To je osobito važno uh, u današnjem gospodarstvu uh, i u današnjem uh, stanju, u današnjem društvu da učinimo sve što je moguće kako bismo ljudima osigurali zdravstvene usluge. Dakle, kada ste bolesni nije vam potrebna dodatna birokracija koja će vam otežavati rješavati situaciju. Zato je ova direktiva o prekograničnoj paneuropskoj zdravstvenoj skrbi iznimno važna i važno je da se smanje birokratske prepreke e, mnogo zdravstvene pomoći, zdravstvenih usluga je dostupno, ali postoje druge prepreke zbog kojih građani do njih ne mogu doći. E, u vrijeme ručka prisustvovat ću događanju koje će organizirati europski zagovornici borbe protiv epilepsije, odnosno pružanje eh, pomoći onima koji bol od eh, epilepsije. U svakom slučaju zahvaljujem eh, izvjestitelju na odličnom izvješću. Hvala, to ćete mu moći i izravno reći. A sada gospodin Andriju Kajtis u ime komisije. Izvolite. Predsjedateljice, hvala vam lijepa. Doista sam vas sa zadovoljstvom e, poslušao. Svima vam zahvaljujem na vašim vrijednim doprinosima. Dopustite da ponovim još jednom ovo je dobar trenutak uoči izbora u Europskoj uniji da ova tema, tema zdravstvene skrbi bude e, visoko među prioritetnim temama. Molim vas iskoristite je tijekom predizborne e, kampanje e, u sklopu svojih programa koje će predstaviti svojim biračima. Dakako vidim da postoje određeni sukobi između država članica vezano uz takozvanu subsidijarnost. Kada pitamo države članice o pristup u njihovim zdravstvenim uslugama, oni će govoriti o tome da je to nacionalna nadležnost, to je kao neka mantra koja se stalno ponavlja, to je naprosto otpor da se još više učini na razini Europske unije. Zašto? Zbog pogrešnog razumijevanja subsidijarnosti. Ako vi nemate mogućnost pružiti svojim građanima najvišu moguću razinu zdravstvene skrbi u slučaju nekih rijetkih bolesti, dopustite im da odu u druge zemlje i da to riješe u drugim zemljama. No, pitanje je kako možemo prevladati taj mentalitet silosa gdje nastojimo biti međusobno odvojeni. Nije tu riječ o međusobnoj suradnji i nacionalnih kontaktnih e, točaka i slično. Riječ je o tome da čitavo ozračje i pristup tom problemu moramo promijeniti. Drago mi je što ste se složili da je ovo naš zajednički cilj. Ovakva konvergencija je doista potrebna ako želimo ukinuti neopravdane prepreke zdravstvenoj skrbi. Postoje tu neke važne teme kao što su naplata e, usluga, zatim povrat sredstava, administrativni postupci, pružanje informacija i brojne druge teme. E, Komisija će pomno razmotriti kako vaše preporuke uključiti u e, e, svoj prijedlog nakon što usvojite svoje izvješće. E, u svakom slučaju važno je da potaknemo države članice da uvedu mjere koji će spriječiti diskriminaciju pacijenata. I na kraju želim još jednom zahvaliti Odboru za zaštitu okoliša, javno zdravstvo i sigurnost hrane na njihovu radu, a osobito zahvaljujem predsjednici odbora e, Envi kao i potpredsjednicima te izvjestitelju gospodinu Benetu te izvjestiteljima u Sjeni. Dali ste značajan doprinos ovoj raspravi. E, koje doista može na praktičan način utjecati na dostupnost naših zdravstvenih sustava. Hvala vam lijepa. Oprostite, dobio sam pitanja gospodina Mariusa o tome što je sa Grčkom e, i sa gripom u Grčkoj. U ovom trenutku e, gripu imamo u svim državama članicama, imamo dovoljno e, cijepiva, ali ljudi se ne cijepe. I sada grčke vlasti moraju učiniti više kako bi podigle svijest o tome. Nažalost, oni koji se zalažu protiv protiv cijepljenja doista čine golemu štetu. Zato je važno da govorimo za cijepljenje. Gospodin Belet, izvolite, možete zaključiti ovu raspravu. Hvala vam lijepa na ovoj raspravi. Što se tiče ove posljednje napomene gospodina Marijasa, htio bih samo reći kako postoje prijedlozi, odnosno bio je prijedlog da uključimo temu cijepljenja u ovo izvješće, ali e, klub ECR-a bio je protiv e, toga. Hvala vam na ovoj raspravi. Mislim da imamo široku potporu ovom izvješću vezano uz provedbu ove direktive. Povjereniće uvelike za zahvaljujem što ste rekli da ćete raditi na pojednostavljivanju postupaka i na jačanju nacionalnih kontaktnih točaka što je doista ključno, a mi ćemo vas poduprijeti u vašem radu. Nadam se da su svi čuli vašu poruku da je uloga zastupnika u narednim mjesecima da o ovome govore ne samo tijekom predizborne kampanje nego i nakon toga. Doista E, nije naša namjera da potičemo pacijente da idu u inozemstvo, upravo suprotno, ali e, oni koji pate od nekih kroničnih bolesti ili rijetkih bolesti često mogu dobiti učinkovitije liječenja i jeftinije liječenje u drugim zemljama, te je u interesu naših građana da im to bude dostupno, a interes naših građana kako mora biti naš glavni prioritet. Europa e, mora osigurati dobrobit i blagostanje naših građana. Kao što su rekli Peter Liza i drugi, nije riječ o dodatnim troškovima, riječ je samo o ispravnoj provedbi. Zato treba iskoristiti ovu direktivu, ono što nam ona pruža, kako bismo osjetili dodatnu vrijednost od europske suradnje. I na kraju dopustite gospođo predsjedateljice da iskreno čestita Mariji Grapini kao su izvjestiteljici u ime IMKOA i osobito zahvaljujem kolegama izvjestiteljima u Sjeni. Hvala. Hvala gospodine. Ovime smo zaključili raspravu, a uskoro ćemo održati glasovanje nešto kasnije. Evo pričekat ćemo da se povjerenik smjesti. Sljedeće izvješće je izvješće zastupnice bonofe o minimalnim zahtjevima za ponovno korištenje vode. Hvala vam lijepo predsjedateljice. Htjela bih iskoristiti ovu priliku da zahvalim izvjestiteljima u Sjeni na njihovom doprinosu u ovoj važnoj raspravi koju smo vodili nekoliko mjeseci. 2017. godine E, imali smo oko 6000 E, prostornih kilometara zahvaćene vode. Dakako postoje problemi vezani uz globalnu konkurentnost kada je riječ o vodnim resursima. To utječe na naše gospodarstvo, na e, različite zajednice i ekosustave u kojima te zajednice žive. S jedne strane imamo povećanu potražnju za vodom, a s druge strane imamo sve jasnije učinke klimatskih promjena zbog kojih je veoma moguće moguće da ćemo se u budućnosti još češće susretati sa problemom suše. Kada je riječ o tome kako možemo učinkovito koristiti vodu, to je tema s kojom se sve više i više moramo baviti. E, voda e, je naš dragocjeni resurs. Europa nije suh kontinent, ali e, barem za polovicu stanovnika Europske unije dobava vode jest problem. Dakle, otprilike 11% posto stanovnika suočava se s problemom nestašice vode i e, taj problem je prisutan u 17% teritorija e, Europske unije od 80. godina sve više slučajeva suše što je izazvalo troškove koji se izražavaju u stotinama milijuna eura. Istraživanje iz 2017. godine veoma jasno pokazuje koliko je velik problem s kojim se suočavamo o njemu govori procjena učinka komisija. Ako pogledate samo poljoprivredu u Italiji, šteta e, se izražava u milijunima eura, odnosno toliko iznosi izgubljeni dohodak. Nestašica vode više nije problem samo na jugu kontinenta, to je sada problem u čitavom prostoru Europske unije i na nama je da pronađemo odgovarajuće rješenje kako bismo osigurali dobrobit i blagostanje stanovnika Europske unije i zaštitili svoj okoliš. Moramo proširiti načelo kružnog gospodarstva o kojem govorimo u Europi i uključiti u provedbu kružnog gospodarstva i vodene resurse. Najprije važno je štedjeti vodu, za to nam je također potrebno odgovarajuće zakonodavstvo i potrebno je pojačati ulaganja u ovom važnom sektoru. Već imamo okvirnu direktivu o vodama koja govori o ponovnoj uporabi E, komunalnih otpadnih voda. E, međutim, nedostaje nam precizno zakonodavstvo i jasna pravila koja bi poduprla e, koristi od takve aktivnosti. Prema podacima Europske komisije do 25. godine 6,6 milijardi prostornih metara vode mogli bi se nakon, nakon obnove ponovno koristiti. U ovom trenutku na taj se način koristi 1,1 e, milijarda prostornih metara vode. E, stoga mi podupiremo prijedlog komisije, smatramo da ovu temu treba uključiti u kružno gospodarstvo. Komisija naime želi iskoristiti načela kružnog gospodarstva kako bismo dobili standardizirane razine za ponovnu uporabu e, vode, e, a pritom naravno treba e, uspostaviti odgovarajuće standarde koji će osigurati sigurnost hrane razmotrili smo kakva e, zakonodavstva, odnosno zakonodavna rješenja već postoje u pojedinim zemljama, recimo u Italiji, Francuskoj i nekim drugim zemljama, a također smatramo i da prijedlog komisije možemo dodatno pojasniti, učiniti preciznim, osobito kada je riječ o ulozi pojedinih nadležnih tijela, agencija i o upravljanju rizikom. Ukratko smatramo kako je važno da budemo precizniji u onim odredbama koje govore o operaterima postrojenja za obnovu vode E, dakle, također je važno ovdje uključiti i operatere distribucijskih sustava i operatere koji će biti zaduženi za prikupljanje obnovljene vode. Smatramo da e, je potrebno ovdje uključiti još neke dodatne parametre, recimo vezano uz salmonelu, kako bismo osigurali sigurnost hrane europskih e, državljana. Naravno, e, treba osobito naglasiti koliko je važna štednja vode i kako možemo ponovno koristiti obnovljenu vodu, a da to ne našteti zdravlju niti ljudi, niti život životinja. Danas ćemo zaključiti prvo čitanje ovoga teksta, a novi sastav parlamenta onda će pokrenuti pregovore o ovoj temi. Hvala, imate tri minute. Hvala vam lijepa. Prije svega želim zahvaliti gospođi e, Simoni Bonafe i e, njezinim izvjestiteljima u Sjeni koji su radili na ovoj temi. Rad Europskog parlamenta biti će iznimno važan kako bi se ostvario napredak vezano uz ovu važnu temu. Kao što je Simona već spomenula, voda je dragocjeni resurs koji nam je doista svima nužan i za industriju, poljoprivredu i za druge vrste uporabe, no vode imamo sve manje. Danas na otprilike trećini teritorija Europske unije se već osjećaju problemi u opskrbi s vodom. Ljeto protekle godine pokazalo nam je da su problemi u opskrbi s vodom nešto što brine mnoge države članice, pa i one koje obično ne povezujemo s problemom nestašice

E, sada ćemo krenuti od govornika u ime klubova zastupnika. Riječ ima gospodin Gambuš u ime kluba zastupnika Pučana. Izvolite. Hvala vam lijepo. Hvala vam lijepo. Želim reći što se tiče ovoga današnjeg izvješća da se ovdje ne radi samo o održivoj uporabi vode, nego i o cirkularnoj ekonomiji. Čini mi se da nemamo prijevod na engleski, ako se ne varam. Izvolite, možete nastaviti. Smatram da bi trebalo jasno reći da bi ponovna uporaba vode trebala biti još šira i da bi se trebala odnositi i na industriju. Što se tiče mogućnosti sufinanciranja kroz program ponovne uporabe vode u kemijskoj industriji Interagona, Htio bih reći, kao što smo čuli od komisije, da će do 2030. godine polovica europskog stanovništva imati problema zbog nedostatka opskrbe vodom. U nekim državama članicama to trenutno nije problem, no želim apelirati na vijeće da shvati da poteškoće s kojima se danas nosimo na jugu Europe uskoro će se moći osjetiti i na sjeveru Europe i zato komisija treba izmijeniti e, postojeću uredbu i pretvoriti je u direktivu kako bismo mogli rješavati probleme prije nego što nastanu. Hvala. Zastupnica Jela Sender ima riječ. Hvala vam, predsjednice. Ja želim najtoplije zahvaliti našoj izvjestiteljici, zastupnici Ona je stručnjakinja za ovo područje ona se već bavila pitanjima koja spadaju u cirkularnu ekonomiju i ovdje je pokazala svoju stručnost u području recikliranja vode. Što se tiče Španjolske, mi imamo dugu povijest nestašica vode. Mi smo zemlja koja ima najvišu stopu ponovne uporabe vode, no isto tako smo svjesni koliko su ti resursi fragilni i koliko nam je potrebna fleksibilnost u ovoj uredbi s obzirom da su naši vodni slivovi vrlo raznoliki i tu postoje različite potrebe. Zahvaljujem zastupnici Bonafe koja je spremna shvatiti te potrebe. Mislim da će ovaj instrument biti važan, potrebna nam je takva fleksibilnost, ali gospodine Vela, treba nam isto tako direktiva o zagađenom tlu kada ćemo dobiti takvu direktivu? Jer svi problemi s vodom zapravo kreću od problema s tlom. Kada to možemo očekivati, gospodine Vela? Hvala što ste se držali vremena. Sada riječ ima zastupnik Hojtema. Dit is een eh, belangrijk rapport. Eh, zoals jullie ook afgelopen... Ovo je eh, vrlo važno, važno izvješće. I, I u prošlosti smo doživjeli da slatka voda nije nešto što je razumljivo samo po sebi. I u mnogim dijelovima Europe imali smo probleme sa sušama. Stoga je vrlo zanimljivo pozabaviti se svakako i sa alternativama, kao primjerice e, ponovna uporaba obnovljene vode, to je ono što nam može donijeti 3,6 milijardi kubičnih e, metara. Dakle, ako bismo koristili takve alternative, meni je vrlo važno da imamo dobre kriterije, da uvedemo dobre kriterije kako bismo zajamčili sigurnost e, zdravstvene zaštite, dakle zaštitili zdravlja, ali i prehrambene proizvode. Nadalje, vrlo važna je i održivost e, u uporabi voda. Međutim, moramo uzeti u obzir i druge učinke. Postoje zemlje članice koje već koriste obnovljenu vodu. U okviru zajedničkog europskog tržišta važno je da imamo kriterije i pravila utvrđena na europskoj razini. Proizvodi koji se proizvode stavljaju na tržište upravo na tom tržištu proizvedeni su korištenjem obnovljene vode. Imamo zemlje u kojima se obnovljena voda ne koristi ali moramo imati kriterije kako bi se pojačala konkurentnost, odnosno kako bi se zaštitilo zdravlje eh, građana Europske unije. Hvala.